Uh, thank, good morning. Thank you for taking your seats. It is our pleasure to welcome uh, Commissioner Katainen for our... Uh, Zadovoljstvo nam je pozdraviti povjerenika Katainena koji je došao na naš strukturirani dijalog. Hvala vam što ste došli i drago nam je što ste uvijek spremni za dijalog sa našim odborom. Imamo niz e, tema o kojima nas zanima nešto čuti. Dakle, bez daljnjeg odlaganja dajem vam riječ. Izvolite. Hvala predsjednice, uvaženi zastupnici i hvala još jednom na tome što ste me pozvali na ovu razmjenu gledišta u okviru našeg strukturiranog dijaloga. U svojem uvodnom izlaganju uglavnom ću se usredotočiti na cirkularnu ekonomiju i s time povezana pitanja. Jer krajem godine, početkom ove godine pripremamo zakonodavne prijedloge koji će se odnositi na paket cirkularne ekonomije. Taj paket je ključni kamen temeljac na putu ka ekonomiji sa niskim udjelom ugljika i mislim da će to biti jedan od glavnih trendova koje će obilježiti svjetsko gospodarstvo poput digitalizacije ili robotizacije. Provedba paketa je na dobrom putu, gotovo 50% inicijativa je već usvojeno. Imamo ključne inicijative koje su u pripremi i za koje predviđamo da će biti usvojene u sljedećim mjesecima i to je strategija o plastici i također razvajanje proizvodnje od fosilnih goriva, sprječavanje, odbacivanje plastike i e, onečišćenja okoliša i drugo, u pripremi su pokazati bismo ocijenili napredak cirkularne ekonomije na terenu u zemljama članicama i u cijeloj Europskoj uniji. Zatim imamo zakonodavne prijedloge za smanjenje korištenja nepročišćene, dakle za korištenje industrijske vode u poljoprivredi i u navodnjavanju. Dakle, želimo smanjiti e, proizvodnju otpada ne samo u Europi, nego i u čitavom svijetu. Komisija također radi na prikupljanju stajališta dionika. Imamo niz javnih rasprava koje su pokrenute i osim toga imamo niz platformi koje potiču rasprave sa dionicima poput platforme za potporu financiranju, za bacanje hrane, gubitak hrane i tu imamo razmjenu najboljih praksi, a također je otvorenu platformu koja, koju vodi koordinirana skupina za razmjenu rješenja s time u vezi između poduzeća i javnih tijela. No, dozvolite da kažem prvo nekoliko riječi našoj strategiji za plastiku. Mi nasmojimo e, spriječiti dalju proizvodnju plastike i izničevu strategiju u tom smislu strategiju do kraja godine. Razmatramo niz mogućih mjera, primjerice zakonodavne gospodarske instrumente koji će uvesti popratne mjere, a također i predvidjeti dobrovoljne obveze. E, Izosljetka plastika je važna za Europsku uniju s obzirom na širok raspon njezine upotrebe od domaćinstava do drugih raznih vidova korištenja, a ovakav pristup omogućit će napredovanje gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta na način na koji se sada plastika proizvodi, troši i odlaže nije u skladu sa načelima jedne cirkularne ekonomije koja učinkovito koristi resurse. Oporaba plastike može donijeti značajne gospodarske koristi jer se sada većina plastike odbacuje, odlaže na odlagališta ili spanjuje, a što znači da velike količine plastike završavaju u oceanima i to dovodi do značajnih e, ekoloških eksternalija i učinka na okoliš. Moramo dakle, to shvatiti vrlo ozbiljno. Strategija u pripremi poticače inovacije i ulaganja u vrijednosti lanac plastike koji je cirkularni i da se će smanjiti negativne učinke odbacivanja plastike i to će se nadovezati na, na rad na reviziji Europske direktive o otpadu. Također ova strategija će omogućiti i odmak e, od e, korištenja ugljika i emisija ugljika i također će pridonijeti ciljevima održavog razvoja do 2030. godine. Također, gospodaranje plastikom e, bit će sastavni dio naše strategije. Naš će uspjeh također ovisiti o prijelazu na cirkularnu ekonomiju u trećim zemljama, budući da Europska unija ne može ostvariti ekonomiju samostalno. Također, vodno gospodarstvo je e, i među prioritetima u ovom akcijskom planu za cirkularnu ekonomiju. U tom smislu Europska komisija poduzima niz mjera kako bi omogućila ponovnu uporabu pročišćenih industrijskih voda nedostatak vode i klimatske promjene navele su komisiju da ponovno razmotri svoje zakonodavstvo o navodnjavanju i da donese minimalne zahtjeve za oporabu pročišćene otpadne vode tamo gdje je to smisleno i svrsishodno. Također, komisija priprema reviziju direktive o pitkoj vodi. Nakon temelje, temeljne evaluacije te direktive, ona će podržati održivo upravljanje pitkom vodom na učinkovit način i pridonijeti smanjenju korištenja energije i uključiti mjere kako bi se povećala opskrba vodom. Također imamo značajne gubitke vode zbog crnja u sustavu distribucije koji se procjenjuju na 23% pročišćene vode. Revidirani standardi o pitkoj vodi koji se temelje na najnovim znanstvenim saznanjima svjetske zdravstvene organizacije trebali bi povećati povjerenje u pitku vodu iz slavina i smanjiti potrošnju plastičnih boca. Komisija namjerava usvojiti oba prijedloga do kraja ove godine. Dakle, sada nekoliko riječi o financiranju cirkularne ekonomije. Inovativni poslovni modeli, poput e, onog cirkularne ekonomije, mogu zahtijevati i nove financijske instrumente. Uz postojeće financijske instrumente, Europski fond za strateška ulaganja i programe BEA, Komisija je zaključila da treba uspostaviti nove platforme koje će se baviti cirkularnom ekonomijom i zajedno sa investicijskom bankom u siječnju 2017. godine pokrenuli smo platformu za financiranje cirkularne ekonomije i tu smo pozvali ključne dionike, dakle nacionalne banke, da promiču cirkularnu ekonomiju u Europskoj uniji podržavanjem e, financiranja projekata iz tog područja. Prvi sastanak stručne skupine održao se 2. listopada ove godine. Kao što je istaknuto u komunikaciji Komisije o Uniji tržišta kapitala iz rujna prošle godine, treba također preurediti financijski sustav kako bismo ispunili ciljeve iz područja klimatskih promjena, a također i ciljeve zaštite okoliša koji su sadržani u našem paketu u cirkularnoj ekonomiji. Sada ulažemo napore u preusmjeravanje financijskog sustava u podržavanje dugoročnih održivih golova ciljeva. <laughs> Također, e, e, razmotrit ćemo konačne zaključke te stručne skupine koja će ih iznijeti do kraja ove godine. Također, naš prijelaz na cirkularnu ekonomiju temeljit će se i na e, novom načinu donošenja odluka, što je bitno također i za promicanje stvaranja radnih mjesta i za bolju e, učinkovitost. Bolje gospodaranje otpadom je ključno za naše gospodarstvo i za naš okoliš. Treba poticati brze promjene na terenu koje će olakšati prijelaz na cirkularnu ekonomiju i ostvariti njezine koristi i prednosti. To je veliki izazov, ali postoje također područja gdje su komisija i vijeće u skladu. Dakle, na to trebamo e, nadograditi. Komisija je spremna olakšati proces postizanja dogovora do kraja ove godine između sve tri institucije. Uvaženi zastupnici, jučer ste imali e, raspravu o endokrinim disruptorima. E, bojim se da nemam što dodati jučerašnjoj raspravi, nego ću reći samo nekoliko riječi o ovoj vrlo aktualnoj temi. Sada razmatramo dalje korake nakon ulaganja prigovora parlamenta na prijedlog komisije za kriterije za definiranje endokrinih disruptora u kontekstu zakonodavstva o pesticidima. Europski parlament nam je poslao e, snažnu poruku ovom prigovorom, što znači da se znanstveni kriteriji ne mogu usvojiti u ovom e, obliku kojem ih je predložila komisija. No, svejedno, želimo iznaći moguće rješenje za ovo neslaganje. Bilo je do sada već dovoljno kašnjenja, jer ako nema nikakvog sporazuma, to će biti loše po sve nas neće se ostvariti nikakve koristi ni za zdravstvo, ni za okoliš u zadržavanju sadašnjih prijelaznih kriterija i mislim da se svi u tome slažemo. I to priznaju svi dionici. Prijedlog komisije temeljio se na razumnom pristupu i podržala ga je jasna većina zemalja članica. Mislim, mislim da nismo udaljeni od rješenja i sada razmatramo moguće rješenje koje bi bilo prihvatljivo i zemljama članicama i Europskom parlamentu. Želim iskoristiti ovu priliku da vas pozovem na suradnju u ovom pitanju. Uvaženi zastupnici, usvajanjem kriterija Europska unija bila bi prvi zakonodavni sustav u svijetu sa zakonski obvezujućim kriterijima koji definiraju što su to endokrini disruptori i prva će također primijeniti te kriterije na pesticide i to bi dalo primjer svima osnovnima u svijetu. Dakle, ne smijemo propustiti ovu priliku. Nakon ove rasprave razmotrit ćete delegirane akte koji utvrđuju kriterije za biocide u vezi sa endokrinim disruptorima i komisija je na raspolaganju za sva dodatna pojašnjenja i nadamo se da ćemo također moći zajednički napredovati kako bi se ti kriteriji na kraju i usvojili. Uvaženi zastupnice, evo gospođo predsjednice, time sam završio i sve vam na raspolaganju i rado ću odgovoriti na vaša pitanja ako bude mogao. Hvala vam. Hvala povjereniče. Na ovom sveobuhvatnom pregledu vaših e, aktivnosti iz područja nadležnosti ovog odbora. Sve što ste naveli je nama izuzetno značajno i Očekujemo sada od vas daljnje strategije i zakonodavne prijedloge o plastici, o financiranju održivih projekata i tako dalje. Započet ćemo sa govornicima u ime klubova zastupnika. Gospođa Françoise Gostet tu ime Pučana ima prva riječ. Potpredsjedniče, prije svega vam želim zahvaliti što ste došli na naš odbor, na ovaj dijalog. Žao mi je što nas nema dovoljno ovdje u dvorani, ali bih htjela da znate da mi cijenimo kada dolazite na e, naš odbor kako mi ste nam objasnili strategije komisije. Govorili ste o strategiji o zelenom gospodarstvu. Drago mi je da se tu predviđa čitav niz mjera o cirkularnoj ekonomiji, o tome ste detaljno govorili, zatim tu je strategija o plastici, to također u cijelosti podržavam i nadam se da ćemo dobiti e, više informacija o tome. Hvala što ste spomenuli i kemikale koje remete endokrini sustav. Moram reći samo da mi je žao što e, zdravstvo nije ugrađeno u ovu strategiju među sektorskim mjerama koje ste spomenuli, niti jedna se ne odnosi na industriju zdravstva. To je inače jedan inovativni sektor koji ima snažnu dodanu vrijednost, koja je također transformirana digitalnom ekonomijom i Europska unija bi trebala biti predvodnik u tom području i Zanima me zašto je to zaboravljeno, može li to komisija korigirati, koji je nastavak strateškog programa za povećanje konkurentnosti farmaceutskih proizvoda. O tome je bilo riječi u priopćenju komisije iz 2012. godine pod nazivom Europska industrija koja će služiti gospodarskom oporavku i rastu. Drago mi je što vidim da je i u mojoj zemlji u ponedjeljak bilo četiri projekta koji su dobili zeleno svjetlo komisije u iznosu od 100 milijuna eura u području energetike i zaštite okoliša. Molim vas da mi objasnite kad je riječ o tim e, projektima koji su odabrani, ima li e, nekih konkretnih e, projekata na koje se stavlja naglasak i zanima me koji je udio tih projekata iz energetike i zaštite okoliša u ukupnom broju projekata koji se financiraju iz Junkerovog plana. Hvala. Gospođa Dali u ime SED-a. Hvala gospođo predsjednice, hvala potpredsjedniku Katajnenu na e, dolasku danas. Želim se osvrnuti na dvije međusobno povezane točke koje ste i sami spomenuli. Prvo, paket za plastiku. Paket za cirkularnu ekonomiju, naglasak na plastiku i međunarodni aspekti. Dakle, to nije pitanje kojim se može pozabaviti sama Europska unija. Svi trebaju na tome raditi. Ali koje planove priprema komisija? kako bi se pozabavila i ovim međunarodnim aspektom. Naime, jutros je spomenuti dokument koji je procurio upravo u ovoj strategiji i tu se spominje da je komisija opisala opravu plastike kao kao tešku. Osim toga, budući da ste vi nadležni za rast i stabilnost, Početkom ove godine u svojem obraćanju u Briselu rekli ste da je Brisel snažno napredovao po pitanju istraživanja i razvoja u području čiste energije i ako e, želimo biti u skladu sa održivim e, ciljevima razvoja KOPON cop 21, da treba nastaviti na tom tragu. No, čini se da Europska unija zaostaje na području istraživanja i razvoja. Ulažu li zemlje članice kako bi bile napredne u području istraživanja i razvoja i je li ta platforma osposobljena kako bi nadoknadila nedostatak ulaganja i kako bi privukla dodatna ulaganja? Hvala, gospođa Višnjevska ima riječ. Hvala. Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, govorite o planovima, ambicijama, namjerama no, želim istaknuti da ti planovi i namjere moraju biti u skladu sa stvarnim mogućnostima ostvarenja tih namjera i planova. Poznata nam je situacija u vezi sa gnojivima. Na sljedećem u razboru ćemo glasati o ovoj direktivi i odbor NV je zauzeo vrlo ambiciozno stajalište, čak i ambicioznije od onoga Europske komisije. Primjerice o kadmiju. Dakle, predviđamo da će na plenarnoj sjednici glasovanje biti teško jer je i na odboru glasovanje bilo vrlo napeto. Neke zemlje članice imaju različita stajališta, neke želje, žele ograničiti što više te vrijednosti, neke zemlje nemaju vlastitu proizvodnju ili imaju ograničenu proizvodnju gnojeva. a druge pak žele ograničiti prisutnost te tvari na ono što omogućuju proizvodne mogućnosti. Sve je to povezano sa zdravljem. Ne postoje jasna saznanja o vezi sa očincima na zdravlje, tako da je to možda nešto što se svodi na pitanje interesa. Dakle, ako vijeće dođe do zajedničkog stajališta do kraja godine, namjerava li onda komisija olakšati takav sporazum u vijeću i namjerava li također predložiti zakonodavstvo u tom smislu i ako je tako, hoće li se založiti još jednom za smanjenje količine kadmija? Također uzimat će u obzir i stajališta zemalja članica. To bi naime koristilo samo nekim zemljama članicama. Ne bi li možda bilo bolje zauzeti stajalište koje će olakšati pristup tržištu drugim gnojevima? Evo, samo molim vas da se držite zadanog vremena. Sljedeći ima riječ gospodin Garbrandi. Hvala gospođo predsjednice i hvala povjereniče Katajnen na vašem pregledu onoga što možemo očekivati od komisije u sljedećih nekoliko mjeseci. Želim se usredotočiti na dva elementa, odnosno na strategiju za plastiku. Iščekujem se zanimanjem prijedlog komisije i moje pitanje je vrlo konkretno. Ako sam dobro čuo, Čini se da postoji neslaganje unutar komisije o tome što treba poduzeti u vezi sa mikroplastikom. To je važan aspekt e, i postoji sve već broj dokaza da se mikroplastika nalazi posvuda. Niz zemalja članica je izrazilo zabrinutost u vezi s time, tako da me zanima Hoćete li se zalagati za e, čvrstu politiku prema mikroplastici, odnosno upotrebi mikroplastike u kozmetičkim proizvodima? Bilo bi važno riješiti taj ogroman problem, a čini se da upravo razmatrate hoće li to uključiti ili ne. I drugo pitanje se odnosi na nešto što niste spomenuli, ali je to također dio vašeg portfelja, a to je bioraznolikost raznolikost. Već dvije i pol godine je prošlo otkako je objavljeno izvješće o stanju okoliša naše agencije i situacija je loša, ne izgleda da ćemo ostvariti ciljeve naše strategije za bioraznolikost do 2020. godine. Onda se mudro odlučilo ne otvarati ponovo direktivu o pticama i staništima. Vidimo akcijski plan za prirodu koji pozdravljam, ali očito je da nećemo zadovoljiti ciljeve za 2020. godinu za bioraznolikost e, samo time. E, čini se prema istraživanjima da se naročito u području poljoprivrede može još mnogo učiniti i tu se pozitivno izražavam, ali vaš kolega Hogan je rekao da treba pričekati sljedeću zajedničku poljoprivrednu politiku jer čini se da sadašnja poljoprivredna politika neće pripomoći poboljšanju stanja u okolišu. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Možemo li u skorije vrijeme očekivati izjavu komisije u kojoj će se reći žao nam je, učinili smo sve što smo mogli, ali nećemo ispuniti ciljeve ili možemo li očekivati nov zamah e, komisije u tom smislu, odnosno novo nastojanje da se ostvare ciljevi do 2020. godine, jer kao i prošli puta, inače zaključit ćemo smo uspjeli u tome, ali ćemo to učiniti sljedeći puta, a u međuvremenu će proći deset godina. Evo, to je moje pitanje, što možemo očekivati od vas. Hvala, gospodin Ek. Hvala, gospođo predsjednice. Poštovani potpredsjedniče Katajnen, čovjek je prouzročio globalno zagrijavanje i to je dovelo do posljedica na gospodarstvo i na okoliš koje nismo mogli zamisliti. Došlo je i do mnogih ljudskih žrtava. Imamo i onečišćenje voda, pesticidima, kemijskim tvarima i otpad u oceanima i sve više emisija CO2. Drugog kolovoza bio je dan kada su svi resursi za 2017. godinu već bili iscrpljeni. Moramo misliti na očuvanje resursa jer nemamo dva planeta na raspolaganju, a negativni učinci su se umnožili u posljednjih nekoliko mjeseci. Također moramo biti svjesni činjenice da gospodarski razvoj donosi sve više problema i čovjeku i planetu. Znanstvenici uvijek misle da možemo beskonačno rasti, ali to je ludost ili oni koji to kažu su ekonomisti. Znamo da iscrpljujemo prirodne resurse i to dovodi do gospodarske nestabilnosti i do migracijskih tokova. I plastika je možda problem koji se neće moći riješiti. Dakle, moramo zastati. Moramo razmisliti o održivosti resursa i to mora biti cilj svakog političara, odnosno pobrinuti se da se ne ugroze resursi koje ćemo ostaviti sljedećim naraštajima. Moje pitanje je sljedeće. Što mislite o tome da treba promijeniti naš gospodarski model i prijeći na neki drugi vid potrošnje? ne možemo nastaviti ovako jer ćemo dovesti u opasnost i sljedeće naraštaje i moramo očuvati i okoliš za sljedeće generacije. Hvala. Gospodin Škrlic ima riječ. Hvala. Hvala i gospodinu povjereniku na tome što je došao danas kako bi s nama razgovarao o važnim pitanjima za naše gospodarstvo. Na prijelazu ka cirkularnoj ekonomiju mi i dalje smo sve više svjesni izazova koji su pred nama i to izaziva zabrinutost zbog velikih razlika između zemalja članica u gospodaranju otpadom i općenito u učinkovitom iskorištavanju resursa. Moramo biti učinkoviti, ali istovremeno nema dovoljno zalaganja i motivacije među zemljama članicama. U Europskoj uniji samo 6% ulaganja u gospodaranje otpadom e, dolazi iz strukturnih fondova, a istovremeno zemlje članice se suočavaju sa golemim problemima u sustavu gospodarenja otpadom. Kako možemo to izmijeniti je moje prvo pitanje, a nadalje moramo imati na umu da trebamo e, riješiti pitanje sekundarnih e, sirovina nakon što završimo rad na paketu o cirkularnoj ekonomiji. Ne smijemo spaljivati dragocene materijale, ali nemamo dovoljno kapaciteta za obradu tih materijala u Europi i Zbog toga treba pojačati ulaganja u te kapacitete. Europska sredstva moraju ići u tom pravcu. Ne želimo izvoziti te materijale u treće zemlje gdje se za njima ne prikladno gospodari i ugrožava se i javno zdravlje i okoliš. Spomenuli ste nove financijske instrumente, dakle kakve nove financijske instrumente možete izvojiti za rješavanje ovih izazova. Zatim strategija za plastiku najavljena je do kraja ove godine i mi se nadamo da će se značajan dio strategije posvetiti e, sekundarnoj i tercijarnoj proizvodnji plastike. Mnogi industrijski sektori se za to natječu i također između ostalog za proizvodnju energije. Dakle, možemo li očekivati političke aktivnosti komisije kako bi se bolje upravljalo ovim e, resursima i kako bi se smanjilo korištenje fosilnih goriva i kako bi se poboljšalo prikupljanje otpada. Hvala. Hvala vam. Evo ovim smo završili prvi krug pitanja. Možda prije nego što pređemo na drugi krug, mogli biste odgovoriti na ova Hvala vam. Počet ću sa, zastupnicom, sa pitanjima zastupnice Grostet. Uh, komisija uh, država, odnosno organizira čitav niz uh, a dakle, akcija koje se tiču i područja zdravstva. Tu je i nastavak dakle, programa koje smo vidjeli u prošlosti. Međutim, imamo i tri nove inicijative, bolje reći primjera. Prije svega riječ o digitalizaciji zdravstvene njege. To znači da pripremamo komunikaciju, to će biti ključni korak za države članice u korištenju dakle digitalnih kartona. Tu je potrebno uložiti u infrastrukturu, osvijestiti građane, djelatnike u zdravstvu. Dakle, možemo tu uključiti industriju, ali to će značiti i ravnopravni pristup zdravstvenim uslugama, a ujedno će doći do smanjenja troškova vođenja sustava. Također radimo na boljoj suradnji kada je riječ o razvoju tehnologija u tom smislu kako bismo pomogli u izradi novih inovativnih e, farmaceutskih proizvoda i strojeva. Treće, najnovija inicijativa, nju je predstavio predsjednik Junkera, tiče se akcijskog plana o cijepljenju. Želimo da se poveća procijepljenost stanovništva kako bi se stanovnici zaštitili od e, bolesti. Dakle, tu će se ojačati uloga Evropske unije na globalnoj pozornici. Dakle, ovo su vam e, posljednja tri plana. Potom, spomenuli ste ulaganja u okoliš. Evo sad ću govoriti u ime EFSI-a Do sad smo već financirali značajan broj takvih projekata, naročito onih koji su povezani sa obnovljivim izvorima energije i energetskom učinkovitošću. Također tu su neki projekti cirkularne ekonomije, na primjer e, sektor pulpe i papira. Tamošnje tvrtke su promijenile način rada, ne samo da proizvode ove materijale, nego sami procjenjuju, sami proizvode sada vlastitu energiju, dakle na obnovljiv način. Potom u, investicije u njihova postrojenja. To se financiralo putem EFSI-a. Jednom kada prođe EFSI 2.0, Tada ćemo imati jasne ciljeve, dakle, vezane uz provođenje kopa 21. Oni bi trebali biti 40% ukupnog, ukupnih ulaganja. Dakle, nema gornje granice, već je ovo cilj koji se mora postići. Dakle, EPSI se čini kao dobar financijski instrument za cirkularnu ekonomiju i pitanja dakle, ulaganja u zaštitu okoliša. I on je do sad dosta dobro funkcionirao kada je riječ o projektima za energetsku učinkovitost. Zastupnica Dali. Vi ste pitali o povezanosti globalne strategije i strategije za plastiku. Gospodin Gerbrand je postavio pitanje o mikroplastici, ja ću odgovoriti na ovo jednim odgovorom. Ako uspijete e, stvoriti dobro funkcionirajuću strategiju u Europi, onda ćete utjecati i na globalnoj razini. Koliko se pronađe način da se smanji ukupna potrošnja, to, to se može postići smanjenjem ukupne potrošnje plastike, potom uvođenjem dakle regulative za biobaziranu plastiku te stvaranje e, jedinstvenog tržišta za sekundarnu plastiku. Sve bi se ovo primjenjivalo i na operatere iz trećih zemalja koji žele dakle, trgovati u Europi. To bi evo, utjecalo i na globalnu scenu. Hrabrilo bi se dakle, operatere i tvrtke iz trećih zemalja da primjenjuju isti zakonodavni okvir, dakle i u vlastitim zemljama. Potom mogli bismo izvoziti ovaj regulatorni model u treće zemlje, primjerice u zemlje s kojima surađujemo na području razvoja. Mi s njima dobro surađujemo i tu bi mogli proširiti ovu razmjenu dobrih praksi. Zato je važno da mi ovdje kod kuće dobro uredimo stvari. Pitanja mikroplastike će također biti dio naše strategije. Kao što ste spomenuli, riba je puna mikroplastike i to utječe i na zdravlje naših građana. To je tek jedan primjer onoga što se događa Dakle, pitanje mikroplastike će biti dijelom paketa. Zastupnica Dalje je također postavila pitanje o inovaciji, kasnimo li za našim konkurentima. Istina je da države članice ne ulažu koliko se nadamo da, će, da bi mogli ulagati i koliko smo se složili da bi mogli ulagati. Istovremeno, Imamo države članice koje naglašavaju potrebu ulaganja u inovacije i u sklopu obzora 2020. Tu se nalaze brojne dobre prilike. Možemo gledati na dva načina budućnost naših, naše politike za inovacije. Prvo kao dio procesa europskog semestra. Ja bih se htio više koncentrirati na ljudski kapital putem preporuka za države članice. Htio bih e, da države ulažu više u istraživanje i razvoj, ali u kvalitetu obrazovanja, dakle u kvalitetu obrazovanja učitelja. To je nešto gdje bi države članice mogle više učiniti. Druga moja primjedba je da jednom kada smo primorani reformirati višegodišnji financijski okvir, da možemo uložiti tamo gdje je najveća europska dodana vrijednost. To su očito inovacija i razvoj, to je povezano i sa pitanjima sigurnosti, tu je najveća ta europska dodatna vrijednost. Ja bih se fokusirao na istraživanje i inovacije putem proračuna Gospođa Višnjevska je pitala za direktivu o gnojivu, dakle, na koji način je financirali se to u dovoljnoj mjeri. Potom razina kadmija. Znam da su države članice ovo teško prihvatile. Smanjivanje razine kadmija je dobro za ljudsko zdravlje. To je objektivan način da se izmijeni tržište gnojiva. Novom europskom regulativu ćemo uspjeti stvoriti dakle proizvodnju gnojiva koji će biti, koji će imati biobazu, to će smanjiti našu ovisnost e, o uvozu, tu bi se mogla drastično smanjiti količina i ujedno stvoriti novo tržište Postoje dobri razlozi zbog kojih se neke države članice odupiru ovome, one su geopolitičke prirode. I kada bih uzeo u obzir sve te elemente, svejedno bih htio vidjeti jedinstveno tržište za biobazirana gnojiva, jer je to pozitivno po ljudsko zdravlje i apsolutno najvažnije pitanje. Dakako, pokušavamo pomoći državama, članicama da pronađu rješenje kako bi e, to postigle. Bioraznolikost. To pitanje postavio gospodin Gerbrandi. Imamo akcijski plan sa 15 planova koji obuhvaća, većina ih je pokrenuta ove godine i izvijestit ćemo vas o uspješnosti do kraja našeg mandata. Također bi htjeli poboljšati dakle, provedbu programa Natura u skladu sa ciljevima Europa 2020. Dakle, boriti se protiv gubitka ekosustava i bioraz, bioraznolikosti. Planiramo revidirati našu strategiju o bioraznolikosti, objaviti rezultate do 2020. Ishod te evaluacije će biti osnova za definiranje naših politika u tom području za razdoblje iza 2020. Međutim, direktiva e, dakle, o prirodi i program Natura 2000 su dalje ostaju e, dobra osnova za razvoj naših dugoročnih politika za zaštitu bioraznolikosti. Gospodin je postavio pitanje, dakle, smisla ekonomskog e, rasta i ponudio tu neke alternativne modele. To su ideološka pitanja. Nije mi jasno kako bi negativni rast ili slabi rast bolje zaštitio naše društvo i okoliš. Imamo neke primjere negativnog rasta, imamo primjere podjele robe iz Sjeverne Koreje, Kube, Venezuele, to nisu ohrabrujući modeli za Europu. Ja vjerujem da se naš rast može temeljiti na boljoj kvaliteti. Zato nam je potrebna cirkularna ekonomija i održivi rast. Kada govorimo o cirkularnoj ekonomiji, obje su riječi važne. Dakle, cirkularna ekonomija, ako podrivate bilo koju od njih, onda nemate cirkularnu ekonomiju. To znači da se tu nešto treba i zaraditi. I to je regulirano od kud će doći taj prihod. Dakle, ne govorimo ovdje o e, količinama. Ne može količina biti važnija od kvalitete. Potom smo imali pitanje o zbrinjavanju otpada. Imamo, imamo ovdje dvije primjedbe koje želim istaknuti. pot prvo tu je regulativa, dakle, o otpadu, ukoliko je usvojite, tu ćemo e, zadati obvezujuće ciljeve za države članice. To bi bio značajan poticaj za stvaranje održivog upravljanja otpadom. Dakle, ovo zakonodavstvo, ovo jedinstveno zakonodavstvo bi imalo jedinstven utjecaj na regije, na države u promišljanju kako upravljati tokovima otpada. Novac ovdje nije primarni problem. Jer ako dobro uredimo ovo zakonodavstvo, onda ćemo biti primorani e, unositi promjene, to će omogućiti privatnom sektoru da izradi nova rješenja za općine primjerice. Ali sada postoji potreba javnog financiranja. Već sad imamo 5,5 milijardi eura u našim e, strukturnim fondovima za poboljšanje dakle, upravljanja otpadom. Evo, 5,5 milijardi. I to je samo jedan financijski izvor. U obzoru 2020 predvidjeli smo 860 milijuna eura za 2018, od 2018 do 2020 upravo za ova rješenja. Dakle, tehnologija već postoji. imamo već planove gospodarenja otpadom koje se primjerice bave prirodnim gnojivom. I to je dobra simbioza, dakle ulaganja gdje možemo ulagati u infrastrukturu i izvući vrijednost dakle iz tog gnojiva. To može biti evo, in, dragocjeno za modernu industriju gnojiva. Hvala lijepa. Hvala. Imamo drugu rundu pitanja. Imamo jednu minutu za svako pitanje. Gospođa Šujica. Thank you very much, uh, Mr. In order to achieve... Hvala vam. Kako bismo postignuli ciljeve, dakle, cirkularne ekonomije, pariškog sporazuma. Možemo pretpostaviti da će se usvojiti potreban zakonodavni okvir, ali da tu priča neće završiti, već da će to značiti početak. Europska agenda o sigurnosti, dakle, predviđa i kazana dijela protiv okoliša, i pretpostavljamo da će se tu ojačati rad tijela gonjenja. Međutim, i dalje postoji visoka razina korupcije u nekim državama članicama koje može utjecati na ostvarenje ciljeva. Planira li komisija uvođenje nekih dodatnih mjera kao nekog dodatnog alata koja se tiče dakle, nepridržavanja zakonskog okvira od strane tvrtki? I moje drugo pitanje. Dakle, pozitivni rezultati, otvaranje 8 milijuna radnih mjesta – ali ako imamo nedavne inicijative dakle Unije, stvaranje e, sigurno e, snaga solidarnosti i slično, to se odnosi na mlade. Kako će to utjecati na razinu zapošljavanja u državama članicama? Planirate li dodatne mjere za neke države članice u kojima je stopa nezaposlenosti viša nego u ostalima? Dakle, i dalje postoje razlike između pojedinih država, te mm, planira li komisija osmisliti neke mjere kako tu situaciju iznivelirati? Dakle, ovo su dva pitanja koje ste postavili. Da, trebala sam postaviti dva pitanja, kaže zastupnica. Zastupnik Lajnen. Äh, äh, Hvala vam. Vi ste rekli da je cirkularna ekonomija ogroman projekt e, za transformaciju našeg gospodarstva. Riječ je o doista važnoj temi, zato što valja smanjiti korištenje resursa. Znam da ste nedavno posjetili Kinu, da njegujete odnose s tom zemljom. Prije nekoliko tjedana sam ovdje u parlamentu popratio rad jedne konferencije. Radilo se upravo o suradnji sa Kinom i gosti iz Kine su nam rekli da će nas za pet godina prestići. Oni dosta ulažu u cirkularnu ekonomiju. Znamo da kada je riječ o projektiranju proizvoda, odnosno dizajniranju proizvoda, da se tu već može puno toga učiniti. Tu je mogućnost potom popravljanja dakle, proizvoda, održivost u smislu stvaranja što manje količine otpada, što možemo očekivati po pitanju ekodizajna u Europi. Ja mislim da tu imamo jako, jako velik potencijal i da je europska industrija spremna napraviti taj korak naprijed. Hvala, zastupnica Višnjevska. Yeah, she's not Monsieur Zastupnik Parnier, izvolite. E, monsieur le commissaire. Euh, Hvala gospodine povjereniče, predsjedateljice. Dakle, prije svega želim vama čestitati gospodine povjereniče što ste spomenuli endokrine disruptore u vašoj uvodnoj izjavi omjer snaga koji je zatražio Europski parlament i naš odbor dao je rezultate jer sada po prvi čuta, puta čujemo od nekog tako visoko pozicioniranog povjerenika u Europskoj komisiji da nam kaže kako postoji volja za e, suzbijanjem tog problema. Što se tiče dakle bacanja hrane, Čini mi se da niste ništa rekli o tom pitanju, a čini mi se prioritetnim. 89 e, milijuna tona hrane se baca u Europi svake godine, a to bi se moglo popeti na 120 milijuna tona do 2020. godine. Dakle, s obzirom na e, tu cifru izostanak mjera na razini Europske unije mi se čini neprihvatljivim, zato želimo da se do 2025. godine to smanji za 30%, a za 50% do 2030. godine i to je uostalom e, usvojio Europski parlament 14.3.2017. E, godine, dakle zanima me e, prihvaćali i podržavali Europska komisija taj prijedlog. Ich nicht nur heute, auch gestern aufmerksam zugehört jučer i danas. E, bilo je riječi o direktivi, okvirnoj direktivi o vodama. Svi e, govore o korištenju vode u kontekstu proračunskih sredstava. Iz, u mojoj zemlji imamo mnogo problema sa ljekovima u vodi. Dakle, što će komisija poduzeti vezano uz to zagađenje vode ljekovima? Što ste predvidjeli u tom smislu? Kolegica iz Poljske je nažalost napustila dvoranu. Gospodin Herbrandi je rekao da je gnojevo važno u ekonomskom smislu, no ako se poveća količina kadmija, To bi bilo opasno. Hvala, izvolite, gospodin Dans. Ja sam um, htio postaviti uh, nekoliko pitanja vezano uz ciljeve održivog razvoja. Mi smo čuli mnogo pozitivnih stvari od komisije i to pozdravljamo. Platforma uh, dionika će se ponovno sastati u Sjeću i to također uh, također pozdravljamo. Što se tiče programa za rast i radna mjesta, zanima me što je komisija e, zamislila kako bi se ispunili ciljevi u četiri područja, posebno što se tiče definiranja proračuna Europske unije za sljedećih sedam godina. Ima li konkretnih prijedloga o budućoj ulozi parlamenta u tom e, procesu konzultacija s dionicima? E, čuli smo ohrabrujuće riječi o tome koje će biti naše mjesto u tom procesu, ali komisija još uvijek nije se konkretno angažirala. Možete li nam nešto više reći o tome? Hvala. Zanima me želi li još netko uzeti riječ. Budući da malo kasnimo. Izvolite, gospođa Delej. Hvala. Hvala predsjedateljice. E, dobar dan gospodine povjereniče. Ja se želim nadovezati na pitanje kolege Parnjoa o bacanju hrane. Kada ćemo dobiti prijedlog metodologije za izračun e, koliko se hrane baca jer e, mislim da nam je potrebna definicija i metodologija. Madame Scherpjurek. E, Voorzitter, dank Ik, eh, vraag uit... Izvolite, gospođa Šejpirik. Hvala, ja imam jedno pitanje od nizozemske riječi o bioplinu. Možemo, li čuti nešto o bioplinu? Je li to važno pitanje za vas? Je li smatrate da je to prilika za daljnji razvoj? Hvala vam lijepo, sada možete odgovoriti na pitanje. Izvolite, hvala. Što se tiče dakle kriminaliteta u području okoliša, Htio bih reći da mi imamo zakonski okvir kojim se sankcioniraju razna kaznena djela. Komisija nije htjela donijeti zasebne mjere za kriminalitet u području zaštite okoliše. Ja shvaćam da je to problem. Slažem se s vama. Tu također ima i dosta korupcije u nekim slučajevima. No zapravo ne razlikujem različite kategorije kaznenih dijela. Tako da ne postoje posebne sankcije za tu vrstu kaznenih dijela. Kazneni progon je u nadležnosti država članica, a mi možemo samo razmijeniti primjere dobre prakse, možemo ukazati na neke tipične slučajeve e, u kojima se pojavljuje taj oblik kriminaliteta. Što se tiče situacije u zapošljavanju e, i radnim mjesecima, dakle tu situacija se razlikuje od zemlje do zemlje, ali ako gledamo Europsku uniju u cjelini, stopa zaposlenosti je najviša do sada. Što se tiče nezaposlenosti, nažalost, nezaposlenost je na istoj razini kao i 2008. odnosno 2009. Ali to ne znači da nema država članica u kojima je situacija lošija Isto tako postoje neke osjetljive kategorije kao što su mladi ili pak stariji građani kojima je otežan pristup tržištu rada. Europska komisija se pritom e, koristi procesom europskog semestra, godišnjeg pregleda rasta, pakta o stabilnosti i rastu i svim financijskim instrumentima kojima raspolažemo. mogu vam pružiti jamstva da imamo niz prilika da pomognemo državama članicama, ali ne možemo u njihovo ime odraditi nužne reforme. Srećom, gospodarska situacija se stabilizirala u Europskoj uniji. Unutarnje tržište je dobar način za e, poticanje gospodarskog rasta i otvaranje novih radnih mjesta. Gospodin Lajnen je spomenuo Kinu. E, Kina nam može biti dobar partner u cirkularnoj ekonomiji s obzirom da oni znači da oni imaju velike izazove u području zaštite okoliša. E, dakle, Kina uistinu može biti veliko tržište za naša rješenja, ali i mi možemo također imati i zajedničko tržište sa Kinom na kojem možemo plasirati nove tehnologije. Kina uistinu ostvaruje značajne pomake u području cirkularne ekonomije i mislim da je to uistinu jedno od onih područja u kojem možemo produbiti suradnju. Bilo je određenih poteškoća u odnosima s Kinom, ali što se tiče zaštite okoliša, klimatske politike i cirkularne ekonomije, to su svakako dakle aspekti u kojima možemo surađivati. E, hvala vam što ste spomenuli pitanje ekodizajna. Mi e, tu imamo vrlo pragmatičan pristup. Cilj nam je proširiti opseg sa energetske učinkovitosti na popravljivost, e, trajnost i tako dalje. Mi sada e, provodimo konzultacije s dionicima. Želimo vidjeti što oni misle, e, što bi bilo izvedivo i na koji način možemo promijeniti regulatorni okvir kako bismo obuhvatili više aspekata direktive o ekodizajnu nego što je to sada slučaj. Što se tiče, na primjer, popravaka, dakle mogućnosti popravljanja. E, to je nešto što zanima velik broj Evropljena. Ako rastavite iPhone ili neki drugi mobilni uređaj i ako se staklo razbije, teško ćete ga zamijeniti. To je jednostavan primjer. Nažalost, u ovom trenutku Ne mogu vam konkretno obećati e, do kakvih će promjena doći do kraja mandata, ali u svakom slučaju radimo na tome. Direktiva o ekodizajnu je uistinu sjajan instrument. To se pokazalo vrlo dobrim instrumentom u svim e, u segmentu energetske učinkovitosti i kao što ste sami rekli, e, industrija ga je dobro primila Međutim, jedini problem s tim zakonskim aktom jest da je to možda zakonski akt koji se najčešće krivo tumači. Vidim da se mijenja pristup toj direktivi. Predstavnici industrije to, o tome mnogo više sada govore nego prije zajedno s, a to vrijedi za potrošače. Što se tiče rasipanja hrane, e, ovdje su bitna dva pitanja. Tu smo se također pokušali konzultirati s dionicima, a cilj nam je bio da shvatimo koja bi bila primjerena razina za mjerenje rasipanja hrane, odakle, koji je izvor e, tog problema. Znamo već da to dolazi iz poljoprivrede, industrije, maloprodaje, veleprodaje, ugostiteljskog sektora i tako dalje. Pitanje je na koji način mjeriti rasipanje hrane i tok otpada Dakle, to je ono što je najvažnije. Najprije moramo imati definiciju, nakon toga možemo kreirati politike kako bismo smanjili tu pojavu rasipanja hrane, ali najvažnije je da se ustanovi odakle ona dolazi. Mi smo organizirali konsultacije s dionicima Vi ste spomenuli probleme sa navodnjavanjem. Rekli ste Dakle, odnosno, bilo je pitanje ljekova i vode ljekovima. E, mi smo predložili, dakle, imamo propise o gnojivu Isto tako je važna inicijativa za e, otpadne vode. Bilo bi dobro kada bismo mogli koristiti to za navodnjavanje, ali znamo koji su standardi, to je da voda mora uistinu biti sigurna. E, samo još nešto što se tiče ovih propisa o gnojivima. Dakle, ona gnojiva e, koja koriste nisku količinu kadmija, mogu se slobodno prodavati na jedinstvenom tržištu, a ako želite koristiti nešto drugo, to će i dalje biti moguće. Međutim, ono što mi želimo jest jedinstveno tržište za kvalitetnije, e, za kvalitetnija gnojiva, primjerice prirodna gnojiva, stajsko gnojivo. Nisam siguran što bi bilo dobro učiniti, možda bismo trebali sazvati predstavnike vijeća i pokušati im objasniti što je tu zapravo najvažnije. Ja mislim da to nije tako teško razumjeti i ne bih rekao da je to tako opasno kao što neki tvrde. Zatim što se tiče uloge Europskog parlamenta u provedbi ciljeva održivih održivog razvoja, zatim spomenuli ste socijalnu jednakost, e, kreiranje novih radnih mjesta i održivi rast. Mislim da ovo pitanje treba sagledati u jednom širem kontekstu, ne samo iz perspektive ciljeva održivog razvoja. Kada god cirkularna ekonomija je isto tako primjer, zato imamo E, kada budemo pregovarali o MFF-u, e, kada se budu definirali prioriteti, dakle tu parlament ima značajnu ulogu, a druga područja e, se odnose na to na koji način provesti ciljeve održivog razvoja. Dakle, ako parlament ne sudjeluje u konzultacijama s dionicima o tim ciljevima održivog razvoja, to ne znači da parlament nema nikakvu ulogu u tome. Zapravo parlament sudjeluje u svim e, našim zakonskim propisima, dakle u, kada je riječ o provedbi ciljeva održivog razvoja. Što se tiče bioplina, to je sastavni dio paketa mjera obnovljivoj energiji. Mislim da će bioplin imati vrlo važnu ulogu u budućnosti. Riječ je o dvije stvari. Kao prvo, tehnologija, inovacije, e, dakle to je uglavnom već e, tu, dakle tehnologija će se i dalje razvijati, to je jasno. Ali pitanje je u kojoj mjeri se već postojeće tehnologije koriste na lokalnoj razini, to je jedna sasvim druga dimenzija. Dakle, regulatorni okvir, ali isto tako i podizanje razine svijesti. To su najveći trenutni izazovi. E, bioplin će dakle, biti u tom smislu vrlo važan, ali isto tako i u smislu gospodarenja otpadom. Uvaženi zastupnici, hvala vam na pitanjima i komentarima i nadam se da ćemo nastaviti suradnju i da kako ukoliko budete htjeli o nečemu razgovarati sa mnom, molim da imate na umu da sam vam ja na raspolaganju. Hvala vam. Hvala vam što ste se odozvali našem pozivu. Mi i dalje računamo na vas i zahvaljujemo vam na ponudi da e, se održi ovaj da sadrže dobri odnosi s našim odborom. E, sada ćemo imati stanku prije glasovanja, stanku od 10 minuta.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 dakle izvješće Grostet, prijedlog direktive o testu razmjernosti prije usvajanja novih propisa o profesijama. Sada ćemo glasovati skup amandmana tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 61. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62. za. Ispričavam se. 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 66. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 68. Tko je za? protiv, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 70. amandman. E, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67. Za, protiv, nisam sigurna. 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 71. Dobro, 73. Ispričavam se. 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 76. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 77. Za? Protiv suzdržani odbija se. 78. Za? Protiv suzdržani odbija se. 79. Za? Protiv suzdržani odbija se. 80. Za? Protiv suzdržani odbija se. 81. Za? Protiv suzdržani odbija se. 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 za, protiv, suzdržani, odbija se. 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. 86 za, protiv, suzdržani, odbija se. 87 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 87. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 89. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 90. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. E, usvaja se. 81. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Zajedno 90 do 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 za, protiv. 98 za, protiv, suzdržani, odbija se. 99 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 102. za, protiv, suzdržani, odbija se. 103. za, protiv, suzdržani, odbija se. Sto peti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 106 i 107 skupa, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 108 za, protiv, suzdržani, odbija se. 109 za, protiv, suzdržani, odbija se. 110 za, protiv, suzdržani, odbija se. 111 za, protiv, suzdržani, odbija se. 112 za, protiv, suzdržani, odbija se. 113 za, protiv, suzdržani, odbija se. 114. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usvaja se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imala sam sreće. Procijenila sam temeljem glasovanja klubova i imala sam dojam da je većina ipak za. 116. za, protiv, suzdržani, odbija se. 117 za, protiv, suzdržani, odbija se. 120 za, protiv, suzdržani, odbija se. 121 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 122 za, protiv, suzdržani,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 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvorno glasovanje. Prvi amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 22. za, protiv, suzdržani, usva se. 23. se ne razmatra, 24. za, za, protiv, suzdržani, odbija se. 25. za, protiv, suzdržani, odbija se. 27. za, protiv, suzdržani, odbija se. 28. za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29. za, protiv, suzdržani, odbija se. 30. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31. za, protiv, suzdržani, odbija se. 32. za, protiv,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 44. za, protiv, suzdržani, odbija se. 45. za, protiv, suzdržani, odbija se. 46. za, protiv, suzdržani, odbija se. 47. za, protiv, suzdržani, odbija se. 48. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 48. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvoja se. 49. za, protiv, suzdržani, odbija se. 50. za, protiv, suzdržani, odbija se. 51. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 52. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 53. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56. za, protiv, suzdržani, odbija se. 57. za, protiv, suzdržani, odbija se. 58. za, protiv, suzdržani, odbija se. 59. za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada imamo završno glasovanje elektroničkim putem, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se čestitke. Item izvjestiteljici. Sljedeća točka dnevnog reda je izvješće gospođe Childes. Provedba Europske strategije za osobe s invaliditetom. Krećemo od amandmana 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 15. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 2. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 26. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. za, protiv, suzdržani, usvaja usvaja se. 25. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 37. Provjerit ćemo 37. amandman, otvoram glasovanje. And now it's closed. Zatvoram. Usvoja se. 38. za, protiv, suzdržani. Usvoja se. 39. za, protiv, suzdržani. Usvoja se. 40. za, protiv, suzdržani. Usvoja se. 45. za, protiv, suzdržani, odbija se. 41. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44. za, protiv, protiv suzdržani usvaja se, 46. za protiv suzdržani usvaja se, 48. za protiv suzdržani usvaja se, 49. za protiv suzdržani provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. And the vote is uh, closed. Zatvoram. Odbija se. 48. za, Protiv. E, ovo je bio 49. 50. Ispričava se predsjednica. 50. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 52. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 54. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Provjerit ćemo ipak. The vote is uh, open and it's closed. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 55. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56. za, protiv, suzdržani, provjera. 56. amandman. Ah, it was a delay of votes. Neki su kasnili s glasovanjem. Odbija se. 57. 57. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 58. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 60. U dijelovima. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani usvoja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman drugi za, protiv, suzdržani, usvoja se. Treći za, protiv, suzdržani, usvoja se. Deseti, drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvoja se. Četvrti za, protiv, suzdržani, usvoja se. Peti za,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 Um, accelerating clean energy. Ubrzavanje inovacija u području čiste energije. Izvijestite za mišljenje, zastupnik Ek. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti za,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 so I see right and left splitted completely on this one. That's a... Uh, Desne celjevica su tu podijeljene, to je bila tajna. Ja gledam koordinatore i mislila sam da je sigurno. 12. za protiv suzdržani usvaja se. 13. za protiv suzdržani usvaja se. 14. za protiv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 usvaja se. 20. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22. za, protiv, suzdržani, odbija se. 23. za, protiv, Ne vidim što rade pučani. Dakle, 23. Dignite ruke. koje za? Protiv? Suzdržani odbija se. 24. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 25. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 26. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 27. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 28. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30. za, protiv, suzdržani, odbija se. 31. za, protiv, suzdržani, odbija se. 32. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. za, protiv, suzdržani, odbija se. 34. za, protiv, suzdržani, odbija se. 36. za, protiv, suzdržani, odbija se. 37. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38. za, protiv, suzdržani, odbija se. 39. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 42. i otvoram glasanje. And the vote is closed and it is adopted. Usvaja se. 43. za, protiv, suzdržani, odbija se. 44. E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45. za, e, protiv, suzdržani, usvaja se. 46. za, protiv, suzdržani, usvaja se. I na kraju elektroničkim putem otvoram glasanje. Zatvaram. Usvaja se čestitke izvjestitelju. Sljedeći. Preispitivanje provedbe propisa o području okoliša. Sjajnih su izvjestitelja. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 suzdržani, usvaja se. 38. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. u dva dijela. Prvi dio od je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 34. za, protiv, suzdržani, odbija se. 35. za, protiv, suzdržani, odbija se. 36. za,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 suzdržani, odbije se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. The vote is open. Otvaram glasovanje. And the vote is closed. Zatvaram. Adopted. Usvaja se. 43. za, protiv, suzdržani, odbija se. 44. za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 usvaja se. 58. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59. za, protiv, suzdržani, odbija se. 60. za, protiv, suzdržani, odbija se. 61. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62. za, protiv, suzdržani, odbija se. 63. za, protiv, suzdržani, odbija se 64. za, protiv, suzdržani, usvaja se 65. za, protiv, suzdržani, odbija se 66. za, protiv, suzdržani, usvaja se 67. za, protiv, suzdržani, odbija, usvaja se 68. za, protiv, suzdržani, odbija se 69. za, protiv, suzdržani, odbija se. 70. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71. za, ne razmatramo. Onda 72. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74. za, protiv, suzdržani, odbija se. 75. za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo. Niste digli ruke na vrijeme. 75. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 76. za. Protiv. 76. kolege. Za. Protiv suzdržani, usvaja se 77. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi za. Od, odbija se. Htjela sam reći odbija se, kaže predsjednica. Amandman drugi za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman treći za, protiv, suzdržani, odbija se. Četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman peti za, protiv, suzdržani, odbija se. Šest dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Sedmi za, protiv, suzdržani, odbija se. 8. 15. skupno za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9. za, protiv, suzdržani, odbija se. 10. za, protiv, suzdržani, odbija se. 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12. za, protiv, suzdržani, odbija se. 13. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvoja se. 14. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 16. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 16. otvoran glasovanje. And it's closed. It is adopted. glasovanje usvoja se. 17. za, protiv, suzdržani, usvoja se. I konačno glasanje elektroničkim putem, otvoram glasanje. Close. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Čestitam. Wow. Thank you very much. Next uh, and last. Sljedeće i posljednje izvješće. Akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo. No, opet mnoštvo e, su izvjestitelja. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 9. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 10. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Ponovimo, amandman 10 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, odbija se.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 suzdržani. Provjerimo. 39 prvi dio. It is uh, closed and it is... Zatvaram, usvojeno. 39 drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 47 za, protiv, suzdržani, odbija se. 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 za. Svi se, složili oko 73, to što se ne razmatra, kaže predsjednica. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. 57 Provjerimo 55. Tko je za? Provjerimo elektronski. I thought I saw it. Well. And it's closed. Adopted. Usvojeno. 57. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 58. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Devedeset drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 68 za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72 se ne razmatra, 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. 76 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81 prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81 drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani, usaja se. Četvrti dio za, protiv, suzdržani, usaja se. 79 za, protiv, suzdržani, usaja se. 78 za, protiv, suzdržani, odbija se. 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 za, protiv, suzdržani, za, još jednom molim vas, protiv, suzdržani, usvaja se. To je bio peti dio. Sada šesti, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. 86 za, protiv, suzdržani, odbija se 87 za, protiv, suzdržani. Ponovimo, 87 za, protiv, suzdržani, odbija se 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se 91 za,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 suzdržani. Ponovimo, molim vas, 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99 za, protiv, suzdržani, odbija se. 100 za, protiv, suzdržani, odbija se. 101 za, protiv, suzdržani, odbija se. 102 za, protiv, suzdržani, odbija se. 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. 104 i 105. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 106 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 107 prvi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 108 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 109 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 110 za, protiv, suzdržani, odbija se. Imam 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se Četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se Pet za, protiv, suzdržani, usvaja se Šest za, protiv, suzdržani, usvaja se Sedam za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasanje, otvaram glasanje. And it's closed. Zatvaram glasanje. I to je to. Usvojeno je. Završili smo sa glasanjem i sa radnim danom, kaže predsjednica. Vidimo se devetnaest listopada zamolila bih koordinatore da se zadrže da bismo sada održali naš sastanak